pa onda bi sad dali našem voditelju našeg parlamentarnog izaslanstva riječ, gospođi Lajmi Andrikijene, da nas na maksimalno 10 minuta izvisti o tome što je bilo tamo. Hvala lijepo, hvala vam što ste mi dali priliku da vas informiram o ovoj delegaciji parlamentarnih promatrača prošlog mjeseca u Kirgistanu na predsjedničkim izborima. Dakle, naše izaslanstvo koje sam vodila imalo šest članova. Prvo hvala svim kolegama na njihovoj podršci i sjajnu suradnju tijekom misije u Kirgistanu. Nadalje, hvala i našem tajništvu i svim ostalima koji našim kolegama i zaposlenicima na odličnom poslu u pripremi delegacije. Kirgistan se smatrao dugo najotvorenijom i najdemokratskom zemljom u Središnjoj Aziji. Europski parlament od 2005. je zapravo prati njihove izbore i to je jedan vrlo jasni znak i mislimo da je to jedinstvena zemlja u čitavoj regiji i mislimo da treba ohrabrivati njihove demokratske stremljenja. Međutim, ovi izbori su bili posebno važni, značajni, zato što su pridonijeli jačanju demokratskih institucija i to na taj način što su omogućili jedan uredan prijenos vlasti s jednog e, starog predsjednika na novog izabranog predsjednika. Ali imali smo zaista otvorene izbore u kojima nije bio siguran ishod. I mi smo čak i računali sa mogućnosti drugog kruga izbora. Gospodin je bio zapravo favorit u odnosu na starog predsjednika Bajeva. i u prvom krugu je on imao 35%. Omurban Babanov, njegov prvi rival, je imao 34,5% izbora. I gospodin Babanov se požalio na mnogo nepravilnosti u provedbi izbora, ali je na kraju E, on naravno se složio s tim da je izgubio na izborima i da su ljudi odlučili. To je bilo vrlo ohrabrujuće jer prošlog tjedna čuli da je gospodin Babanov se povukao sa mjesta predsjednika najjače oporben kluba u parlamentu i to je omogućilo naravno da se otvori jedna kaznena istraga zbog različitih ilegalnih djelatnosti protiv njega. Jedna od najvećih karakteristika tog izbora je što je predsjednik Atanbajev poštuje Ustav kojega je ograničio na jedan mandat na tom mjestu i zbog toga se povukao s te pozicije. Međutim, svejedno treba vidjeti koliko će biti aktivan u budućnosti, jer njegov je najdraži favorit generalni kandidat zapravo naslijedio. Babanov je činjenica da je Nazarbajev njega primio isto govori o tome da su te zemlje u susjedstvu u dobrim odnosima sa našim Kirgistanom. Međunarodni prometrički tim je ovdje bio, zapravo imao se i Odihra i zatim Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Kao i obično, mi smo svi sudjelovali u zapravo sastavljanju preliminarne izjave koja je bila na konferenciji predstavljena. Mi ste dobili kopiju istoga u vašem dosjeu. Pred dan izbora u Biškeku smo se sa premijerom i ministrom vanjskih poslova Abdullajevim sastali, kao i sa predstavnicima političkih stranaka, građan, civilnog društva, medija i naravno našim veleposlanikom. Na tim sastancima smo se upoznali sa stanjem u oči izbora i dakle kako je trenutno zamlje. Na dan izbora smo se podijelili u tri tima koji su bili u Karabalti, Belikčiju i Biškeku to ovo drugo dvoje u ruralnim područjima. I mi smo dakle promatrali izbore od otvaranja do zatvaranja biračkih mjesta i kao i, glas, i prebrajanje glasova. Pristup je bio svima slobodan i imali smo šansu zapravo i tijekom predizborne kampanje da se vodi vrlo slobodna kampanja. Ali unatoč tome bilo je dosta nekih nepravilnosti koje su izazvale i zabrinutost na dan izbora, što je već iznio gospodin Panceri, predsjednik odbora DROA i isto tako je bio s nama u Biškeku. Nas su naime ometali i isto tako je bilo različitih ograničenja slobode medija i također su te e, zapravo doveli su do toga da mediji počnu vršiti autocenzuru zbog različitih uvjetovanosti i sve u svemu izbori nisu ukupno dali jedno objektivno pokrivanje medijsko tih izbora, to je činjenica. A sada civilno društvo je vodilo, igralo vrlo važnu ulogu i zahvaljujući njima je zapravo bio transparentan čitav izborni postupak. Međutim, isto tako imamo izvješća o sve većim pritiscima koji se vrše na civilno društvo u zadnjih godina. Onda smo bili jako sretni kad smo čuli da se e, zapravo da se sad počinju i otvaraju različite kaznene istrage jer je bilo jako puno različitih slučajeva u kojima se vršio pritisak i protiv članova oporbe, ali i različitih drugih čudnih alijansi tamo. Naravno, ovi koji su iz oporbe u bilo što umješani tvrde da je to bilo isključivo politički montirano. E, uhišeni Abakistajev je jedan od nominiranih kandidata za predsjedničke izbore i rekao da su prije i poslije izbora prema recimo sigurnosnim izvorima on planirao de facto jedan državni udar. A prijašnji premijer Babanov je iskoristio izbore za to. Sve te zabrinutosti koje smo imali se zapravo su trajale i to su sve incidenti koji su se javljali događaj tijekom cijele predizborne kampanje u Kirgistanu. Ti elementi su zapravo onda i dio našeg stalnog dijaloga sa kirgistanskim vlastima i um, pogotovo koji se vode uz naše poticaje za dobro upravljanje i održivi razvoj. Ja sam već e, pisala e, kolegi Langeu, našem šefu odbora INTE, objasnila sam mu sve probleme i sve naše zabrinutosti. Važnost e, odnosa Evropske unije i Kirgistana se pokazala i prije našeg puta u Biške, kada je 11. listopada objavljeno da je visoka predstavnica i Europsko vijeće su usvojili jedan sveobuhvatni ugovor sa Kirgistanom. Prema tome mi smo naravno to i dio tog ugovora je da se mora i Kirgistan sa svoje strane promovirati održivi ekonomski razvoj, će civilno društvo i demokratske institucije kao i državu prava i slobodu medija. Naravno, traži se da se u određeno vrijeme ratificiraju ti sporazumi, što očekujemo. Ali kontekst je sljedeći. Rusija je glavni partner ekonomski i strateški Kirgistana, dok je glavni trgovinski partner Kina. Recimo, 90% kirgiškog vanjskog duga je u kineskim rukama. A sad, recimo, kineska strategija da imaju jednu cestu, jedan put kroz tamo, zapravo dominira čitavim društvom i njihovim razvojem. Za vrijeme izborne kampanje su se odnosi sa Kazahstanom e, jako pogoršali inače. I da završim ovu prezentaciju. Točno mjesec dana nakon objave ovog 19.11. 9.11. je visoka predsjednica podsjetila Biškek i tu ponovila da Evropska unija i dalje daje potporu jačeće reformski proces u Kirgistanu. Isto tako je pozvala na punu provedbu svih preporeka e OSCE-a i isto tako je rekla da ćemo i mi ostati prisutni uvijek kroz sve vitalne reforme kroz koje Kirgistan mora proći. Zatim, ja ću učiniti sve što mogu sa moje dužnosti je da naš Europski parlament da svoj obol u svim tim naporima zajedničkim europskim na demokratizaciji Kirgistana. Hvala vam na ovom sveobuhvatnom izlaganju o izborima i o općenito kontekstu. Samo sam htio povjeriti, želi li gospodin Marinesku, gospođa Marinesku javiti za riječ? Da. A, ne, krivo sam shvatio. Ne, tražite riječ. Nemam nikakvih zahtjeva za javljanje za riječ, toga možemo zaključiti e, sa ovim kratkim izvješćem. E, mislim da smo dobili sve potrebne informacije u odboru. Hvala vam na jako dobrom radu i onda možemo prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu. Sljedeća točka na dnevnom redu je preporuka vijeću, komisiji i SVD-u o prekidanju izvora prihoda za džihadiste, suzbijanje financiranja terorizma. Htjeli smo sada prijeći na razmatranje nacrta izvješća o sprečavanju financiranja džihadista. To je dokument koji je pripremio gospodin Nart. Boriti se protiv financiranja terorizma je jedan od ključnih elemenata u okviru borbe protiv terorizma i može se smatrati da je isto tako i najučinkovitiji odgovor na taj problem. Trenutno izvodi prihoda za džehadiste treba spriječiti, a to je izazov budući da turisti stalno mijenjaju svoj način na koji prikupljaju i koriste e, financijska sredstva. Europska unija i države članice moraju zemlju sađivati kako bi smanjili njihove mogućnosti da se bave turističkim aktivnostima. Sada dajem riječ našem izvjestitelju gospodinu Nartu koji će nam dati kratko predstavljanje nacrta izvješća. Gospodine Narte, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Htjeli bismo shvatiti vašu pozornost i na problem makro i mikroterorizma. To su dakle različite razine financiranja za teroriste. došlo je do mikroterorizma zbog Daesha. U Nici, u Barceloni ili u Londonu smo vidjeli posljedice svega toga. I zbog toga bismo se sada trebali odmaknuti od onih velikih e, transakcija u bankama prema manjim terorističkim aktivnostima. Htjeli bismo ukazati na to koji su najveći e, izvori financiranja Bavili smo se primjerice valutama, ali i malim debitnim karticama i da je bitno da te male transakcije također možemo zabilježiti. Države članice sada moraju usvojiti zakonodavstvo kako bi primjerice mogli ograničiti pristup bankovnim računima osobama koje nemaju prebivalište u, u tom mjestu na tom području kako bismo spriječili da te male transakcije se odvijaju putem bankovnog kontakta. Možemo vidjeti kako se to odvija u svakoj državi članici. Transakcije u eurima su uređene, ali transakcije u drugim valutama nisu i to je problem. Cilj nije taj da porezno gledano djelujemo, niti da se skrate nadležnosti nekih zajednica, već da pripazimo na to da nema nikakvih razlika između nekog državljana neke države i stanovnika u toj državi. Gospodin King upravo sada radi na četvrtoj direktivi o borbi pranja novca Financijsko obveštene jedinice želimo jačati i želimo više kontrolirati bankovne račune, a i transakcije unutar Europske unije želimo bolje kontrolirati. U mnogim državama članicama trenutno je moguće bez ikakvih poteškoća znati koji su to bankovni računi svakog e, stanovnika na tom području. Ali države članice ne komuniciraju i ne koordiniraju to sve što znači da kod bankovnih pitanja nemamo zapravo europski pregled nad svime time. Neslužbenu suradnju stoga moramo jačati. Ona već postoje među različitim financijskim tijelima i drugim e, obaveštanjim službima, no ta komunikacija je trenutno samo neslužbena, te isto tako i dosta nestabilna, što znači da nemamo temeljne podatke. Trebali bismo imati jedan središnji sustav podataka gdje bismo u stvarnom vremenu mogli dobiti pristup nekim informacijama i onda konkretno i djelovati. Govorilo se o tome da treba postojati Europska obještana služba, ali kada se radi o financijskom kriminalu, tu nemamo nikakav europski pregled na time. I stoga Europska treba djelovati na način da se to promijeni. Trenutno imamo horizontalnu suradnju, ali nemamo hijerarhijsku suradnju između različitih e, centara za e, obavještajne djelatnosti. Tu moramo imati dakle jednu platformu gdje onda možemo kao država članica odmah dobiti pristup informacijama, ne da e, imamo trenutnu situaciju. Primjerice, jedan finski sudac mora donijeti odluku o nekom teroriškom djelovanju, a neki portugalski sudac se bavi nekim e, pitanjem vezanim uz droge, a zapravo ne znaju između sebe da se radi o jednoj te istoj osobi o kojoj se sudi. Dakle, to nije moguće. Nije moguće da kriminalci da su uvijek korak ispred e, služba za provođenje zakona. Sada moramo doista to riješiti jer nas tu stalnost sustiže stvarnost. Moramo svadati tu glupu političku korektnost i naći doista konkretne odgovore za, jedan, za jedno realno pitanje, a to je prijetnja terorizma. Hvala lijepo izvjestitelju. Kao prvo ću dati riječ gospodinu Galaru u ime EPP-a, u ime izveste u sjeni gospodina Daktusona. Hvala vam lijepa. Kolega Daktuson me zamolio da pročitam njegovu izjavu. Čestita kolegi Nartu na e, dobro izrađenom pravovremenom izvješću. Uspjeh e, rata protiv Isusa ne bi trebao dovesti do toga da međunarodna zajednica i Europska unija prijevremeno objave da su pobjedili na terorizmom i da onda svrate svoju pažnju na neka druga manje složena pitanja. Umjesto toga trebali bismo naučiti kako iz um, uzleta, tako i iz poraza ISIS-a. od važnijih lekcija je ta da kombinacija vojnih sredstava i um, prekida izvora financiranja ISIS-a, da je to zapravo dovelo do urušavanja te turističke organizacije. Druga lekcija je ta da nakon što slušamo terorističku organizaciju poput ISIS-a, da će doći do određenog vakuma i da će neki učiniti sve što mogu kako bi, e, kako bi onda zadobili taj prostor sa novim džihadistima i teroristima i za to će im biti potreban opet novi novac, što znači da je ova rezolucija zbog toga pravovremena. Drugim riječima treba identificirati, pratiti i urušiti financijske strukture s kojima se opskrbljuju tržiške organizacije, što je od ključne važnosti ako želimo same tržiške organizacije ukloniti i spriječiti buduće tržiške napade. Prekinuti financijske izvore turista stoga treba smatrati ključnim prioritetom, budući da je to učinkovit instrument s kojim možemo ukloniti e, te mreže. Stoga je važno prisjetiti se i provedbe vlade država članica najme trebaju e, proizvesti rezultate vezano za ono što su obvezali učiniti. Primjerice, suradnja i razvoj informacijama, informacija među obavještajnim službama. EPP gleda na ideologiju iza turizma na jednu ideologiju s kojom se želi dobiti kontrola nad cijelom društvu, gdje se pravo podređuje islamskom šerijatskom zakonu. Salafizam stoga nije nešto što se prije svega odnosi na duhovnost. Tu se radi o pravu i stoga je to u velikom kontrastu prema onome što mi tražimo u smislu odvajanja crkva, crkve i religije države u našim državama. Često e, neki dionici iz e, zemalja zaljeva podupiru e, te teoriške organizacije, oni imaju vlastite ciljeve i žele još više promicati netoleranciju i jaz između njih i drugih muslimana kao i nemuslimana. EPP želi da se razmotre politike prema državama koje financiraju e, islamistički terorizam. Vidimo također i utjecaj Turske na europsku dijasporu putem Ministarstva za vjerske poslove pod nazivom Dianet, što je nešto što nas sve više brine možda bismo to također trebali spomenuti u tekstu. EPP se zalaže za e, nadzor e, služba u državama članicama što se tiče financiranja vanjskih subjekata u džamijama i u drugim objektima i da zabrane ta financiranja kada god misle da bi takvo financiranje moglo dovesti do ekstremizma, nasilja ili čak terorizma u našim državama. Na temelju svega toga ja snažno pozdravljam poziv upućen državama članicama da se osvoji jedan sustav kontrole kako bismo se pobrinuli da džamije, kulturne udruge i slični subjekti e, detaljno izlažu kako su dobili financijska sredstva. Mnogi stručnjaci kažu da je važno da imamo jedan, taj neslužbeni sustav financiranja havale e, za financiranje ekstremističkih skupina i vrlo je dobro da je izvjestitelj jasno to ispomenuo u tekstu. Može bi izvjestitelj mogao reći koliki je opseg tog problema u Europi, jer sustav Havala nije nešto o čemu se do sad mnogo raspravljalo u europskim krugovima, do sada barem ne. Osim u tekstu imamo i nekoliko prijedloga za novo zakonodavstvo, kako izvjestitelj gleda na to, kako se to može riješiti unutar nadležnosti odbora AFET. Hvala još jednom na nacrtu i veselim se daljem radu na ovoj važnoj temi. To je bilo to. Evo, mogu zaključiti da je naš švedski kolega jednako dugačak kada govori i kada piše. Hvala vam na ovoj poruci. Onda prelazimo na klub zastupnika socijaldemokrata. Tu imamo također gospodina Lica u ime izvjestice sjeni gospođe Mudi. Hvala. Vam gospodine predsjedatelju, kolege, Ispričavam se zbog toga što nisam danas ovdje prisutna. Ovo je dobar nacrt e, izvješća. E, izvjestitelj je bio ambiciozan što je dobro. Rasprave smo već započeli s izvjestiteljem i tu smo pokušavali identificirati mjere koje bi mogle dobro funkcionirati u praksi. A svaka preporuka koju iznosimo treba biti nešto što se doista može realizirati u praksi. Jezik je pozitivan, potiče se suradnja između obavještajnih službi na realističan način te očekujem da ćemo imati široku podršku za taj pristup. Treba naglasiti da u ovako osjetljivom području se moramo pobrinuti da jezik kojim se koristimo ne izolira neke skupine e, zbog nepravednih stereotipa oko e, islama kao religije, što nekim drugim tekstovima se može dogoditi. Već smo konstruktivno razgovarali sa izvjestiteljem, pokušali smo i posložiti sankcije prema onima koji posluju sa predstavnicima Daješa, kao i to da moramo bolje regulirati neke vrste trgovine koje su dovoljne do financiranja terorizma, poput e, e, financiranja putem e, umjetnina, neke monetarne prakse. Veselim se konstruktivnoj raspravi o ovoj temi, te tome što ćemo proizvesti ambiciozne preporuke vijeću i komisiji. Hvala. Hvala vam na klub zastupnika socijalnog što su bili toliko koncizni, onda gospodin Van Orden u ime ECR-a. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju i ja bih htio čestitati Javieru Nartu. Imamo izvrsn, izvrstan temelj za izvješće i sviđa nam se općenito izgled svega toga i činjenica da s time gledamo prema van, prema naprijed. Nekoliko birokratskih pitanja brine me malo ovaj neobičan format tog izvješća. Ja sam više za nekonvencionalne stvari, ali tu, me, tu se pitam je li to od velike pomoći, jer imam poglavlje broj 1, što je zapravo cijelo izvješće, a zapravo u nekim od naših izvješća imamo, kao što znate, niz poglavlja, ali možda postoji neki razlog zašto. Samo da kažem, to nije tradicionalno izvješće, to je preporuka i stoga je to sve u redu. Aha, u redu. Neovisno o tome, mislim da također bismo trebali razlikovati ono što ja nazivam financiranjem međunarodnih turističkih organizacija poput ISIS-a, Kaide i svih tih drugih turističkih organizacija i financiranje koje dolazi u naše države kako bi se tu promicao terorizam. To se može e, nazvati nekom pređihadističkom fazom u smislu radikalizacije. To su dakle izvori financiranja, često za madrase ili za džamije, za dakle one subjekte gdje se promica ekstremizam. Čini mi se da postoje ta te dvije različite teme koje su na neki način i zajedno povezane. I možda bismo trebali e, to razlikovati. Govorite o razmjeni međunarodnih informacija. Pa odvija se razmjena međunarodnih tržišnih informacija, a trebamo znati također da imamo i FATF, stručnu skupinu za financijsko djelovanje, za koju sigurno znate i 1989. godine je osnovana. Mm, na nalog skupine G7, ali sada postoje slične stvari i svugdje svijeta. Oni se bave e, borbom protiv e, financiranja terorizma, borbom protiv pranja novca i sličnim temama. I čini mi se da je to dosta relevantno za ono o čemu se ovdje govori, a ne vidim tu nikakvu referencu na to. Ja nisam baš e, za sve ono s čime se potiče da se osnuje nešto europsko protiv ovoga. Mislim da nećemo imati profesionalne podrške za Europsku obavještajnu službu, ali mislim da o tome ne govorite ovdje, više govorite o platformi za razmenu informacija o financiranju. Naravno da imamo Europol, to je jedna korisna platforma. I još bih htio reći da naravno imamo i sada poseban odbor za terorizam koji se bavi mnogim aspektima te teme terorizma, a jedan aspekt eh, s kojima se posebno bave je tema financiranja terorizma. Stoga eh, bismo trebali mm, spomenuti i da postoji taj odbor u tekstu to možemo također napraviti putem amandmana. No mislim da je izvješće izvrsno i da tu ima dosta toga dobroga, ali naravno da ćemo pokušati biti od pomoći i podnijeti nekoliko amandmana. Hvala. Hvala. Gospodin Buhner u ime kluba zastupnika Zelenih. Hvala vam lijepa. I ja bih htio zahvaliti sadašnjem izvjestitelju na dobrom izvješću Mislim da je to doista um, jedan dobar, jedan dobro ishodište koje će omogućiti da napravimo dobar posao. Ja se slažem sa prethodnim govornicima i stoga mogu biti vrlo kratak. Za mene je najvažnije pitanje to što nije dovoljno financijske tokove direktno kod turističkih organizacija pažljivo razmotriti zato što u prošlost smo vidjeli da se prodaje primjerice nafta ili da se prodaje umjetnine s čime e, su e, oni zaradili mnogo novca. Ili primjerice e, isto tako su prikupili novac među onima za koje nismo sumnjali. I stoga bismo trebali proširiti tu istragu za izvore financiranja. I mislim da je to za mene važno. A što se tiče svega ostaloga, u potpunosti se slažem sa prethodnim govornicima. Hvala. Hvala. Onda prelazimo na gospodina Carvera u ime FDD-a. Hvala. Javier Narte je svakako dobar kolega i slažem se s njime i želim se nadovezati na ono što je rekao kolega Galer u ovom posljednjem e, dijelu, dakle kada je riječ o e, financiranju džamija i o novcu koji dolaze iz Turske. No, naravno, pitanje je zašto Mm, se trebamo uopće time e, baviti. Dakle, financijske i obavještajne agencije dobro rade i Jeffrey Van nas se na to podsjetio. Također imamo i Interpol, i e, imamo NATO i Sjećam se recimo u oči referenduma o Brexitu, Timothy Kirkhoff, e, naš stručnjak e, za e, SVD je otvoreno govorio o tome kako zapravo imamo inicijative koje ukazuju na mogućnost razmjene obavješenih podataka unutar Europske unije i to će se nastaviti i kasnije. Dakle, Ovo je velika prilika za sve nas. Znamo da sada SVD razmatra i pitanje poluotoka i čitavog roga Afrike i tu govorimo o praćenju debitnih kartica i bankovnih transakcija i tako dalje. No, svi ti ljudi su onako van bankovnog sustava i tako će biti u budućnosti i ja se e, slažem također u vezi sa zabrinutostima u vezi s e, Havalom. I e, naravno imamo doznake koje se služe Havalom za prebacivanje novca u različite svrhe i zapravo sve ovo što poduzimamo ide njima na ruku i to stvara zapravo dalje probleme i dalje podjele. Dakle, ovaj pristup Europske komisije za financiranje programa za razmjenu obavještenih podataka, pa to je nešto što je već ostvareno i me zapravo Europska unija želi poremetiti sustav obavještena zajednica zrađuje. Mi samo čujemo za loše vijesti, ali mnogo toga se spriječi u vrlo ranoj fazi upravo poduzimanjem ovakvih e, mjera koje navode ljude da, e, se, da obrate pažnju na sigurnost i to nas još više štiti. Hvala, gospodin Schaffhauser. Merci, nous, nous Hvala vam. Mi ćemo ovo dobro izvješće izmijeniti s amandmanima, a htio bih postaviti nekoliko temeljnih pitanja. Naime, izvješća gospodina Geroa kako je moguće da samo 2% prljavog novca se doista i identificira. To je ono prvo pitanje koje bismo se trebali postaviti. Kako je isto tako moguće da u ime terorizma i pranja novca bance učinkovito zapravo kontroliraju društvo i posebice političare. Zato što sam i ja bio žrtva toga i morao sam o tome nedavno izvijestiti gospodina predsjednika Tajanija sa mogućnošću čak e, da, e, sa problemom da čak nisam mogao niti vršiti svoju dužnost kao zastupnik. Ja ću vam reći zašto smo u toj situaciji. I za financiranje prljavog novca se radi prije svega o službama i samim državama. One su tu upletene u to. Možda bismo trebali provesti istragu o e, čitavom nizu banaka koje se koristilo za recikliranje, kao što je to rekao, kao što je to rekao komisar Gero. U Indokini nekoć davno koristili smo novac iz droge kako bismo onda reciklirali taj novac i kako bismo financirali tajne operacije. To je točno i za Afganistan. Nikad, e, od kad smo mi tamo na tom području nije bilo toliko mnogo trgovine drogom. Stoga bismo trebali se postaviti na prava pitanja o stvarnosti, a ne da još više e, kontrole damo bankama koje onda to iskrišavaju kako bi imale kontrolu nad društvo i prije, prije svega nad političarima. A kao drugo, oni onda kontroliraju sve ono što se tiče gospodarskog sustava, a da zapravo i ne postižemo nikakvog rezultata što se tiče ovog problema financiranja turizma. Stoga vam postavljam pitanje. Kako znamo da albanski milje primjerice reciklira u baltičkim državama svoje novce? Što se dogodilo u Crnoj Gori? Što se dogodilo u Moldovi? Tamo nekoliko milijardi nestane a onda mi pokušavamo to kasnije identificirati. Budemo iskreni, molim vas. Drugo pitanje koje želim postaviti je hoćemo li biti učinkoviti ako više na europskoj razini surađujemo. Mislim da do razmjene već dolazi. Ta nova institucija, hoće li ona povećati našu učinkovitost ili će zapravo se dogoditi upravo suprotno. Hvala. You, uh, e pa vraćamo se pučanima, gospodin Donžon. Hvala vam, mislim da je ovo dobar tekst. Iz toga čestitam gospodinu Nartu, ja sam htio spomenuti dvije stvari. Prva stvar je ta da mnogo govorimo o Daješu, to jest isi u ovom izvješću, svaki put kada govorimo o džihadističkom terorizmu ne bih htio da zabravimo na Al-Kaidu. To je svakako najstrukturiraniji pokret e, i spektakularni isto tako na razini svijeta, a što se financiranja je puno sofisticiraniji od ISIS-a koji su e, se uspjeli koristiti područjem kojeg su kontrolirali, a kojeg sada više ne kontroliraju. I stoga doista mislim ne bismo trebali iz vide izgubiti al Oni imaju jako dobru strukturu, jako su snažni, financijski gledano su jako snažni. Gospodin Nart vrlo dobro zna da su u Magrebu vrlo snažni e, i da se bave primjerice taocima i da imaju vrlo impresivan e, impresivan e, alat to je prva stvar. Kao drugo, u terminologiji i u objašnjenjima vidim da gospodin Nart na vrlo dobar način izbjegava jednu zamku koju su nekoliko kolega već spomenuli, a to je zamka nove europske agencije. Mislim da nova europska birokracija što se ove teme neće dati dodatnu vrijednost. To dakle nije problem. Dobro je da govori gospodin Nart o platformi, jer o tome se radi. Dakle, treba olakšati protok informacija među nacionalnim službama koje su najbolje opremljene da se bave tim poslom. I s tim u vezi bi europska uloga trebala biti doista ta da se harmoniziraju postupci, strukture, propisi i da se harmoniziraju tražite alati koje svaka država članica može iskoristiti i primijeniti. U tom smislu Vidim da je Italija jako e, osposobljena za to, ima jedno snažno financijsko tijelo i već dugo vremena radi na ovome. I jako rijetko postoji neka slična agencija u nekim drugim državama članicama. I stoga, ako već razmišljamo o nekom kolektivnom tijelu, onda mislim da bi zapravo bilo bolje da svaka država sama za sebe izgradi arhitekturu i strukturu koja će biti mnogo učinkovitija što se tiče e, toga da može proučavati sljedivost financijskih tokova. A gospođa Gomeš u ime sed Hvala. I samo u trenutak molim vas, nitko prekida. E, molim vas, moramo otići za dvije minute, zato jer trebam ići u Sofiju i e, zrakoplove me čeka. Dakle, isprike. Evo, Htjela sam reći gospodinu Nartu da zapravo radimo na petoj direktivi za suzbijanje pranja novca i na tome e, radimo sedam mjeseci, u osam navrata smo se sastali, a vijeće je to blokiralo prošlog tjedna jer vijeće ne shvaća ozbiljnu borbu protiv financiranja terorizma i pranja novca. I to vidimo u više situacija. Ovu direktivu je pa, potaknuo na pa u Bataklanu, ali naravno problemi su više struki. Naravno, kriptovalute su ključno pitanje, mi smo svjesni toga, također znamo da trebamo ovo razgovarati i o Western Unionu i o drugim načinima doznake. No, mislim da je važno, a i nadam se da će se ovo izvješće nadovezati na ono što ćemo mi poduzeti po pitanju rada odbora za istraživanje terorizma. Dakle, bitno je da se uzme u obzir e, i činjenica da je povjerenik Moskovisi ukazao na prijevare u vezi sa PDV-om, što je posljedica također neprepoznavanja rupa u zakonu naših zemalja članica i da se time 5 milijardi dostavlja kriminalnim organizacijama u e, takozvanim karuzel prijevarama, što uključuje i Al-Qaedu, kao što je spomenuo gospodin Dalžan, a to je jedna od najorganiziranijih e, terorističkih skupina. I da ne govorimo o prijevarama u vezi sa trošarinama, kao što smo recimo saznali od Europola nedavna, odnosno ISIS u Bugarskoj vrši prodaju u sklopu prijevare kojom se nastoji prikupiti 10 milijardi. To su ogromni novci, ne možemo govoriti samo o, debitnim ili pretplaćenim karticama. I ne smijemo zanemariti niti gotovinu koja se može prevoziti privatnim zrakoplovima koji nisu obuhvaćeni sustavom PNR, dakle registracije putnika, i također da se u zemljama članicama u njihovom međusobnom prometu koriste i dronovi. I naravno, slažem se s kolegom e, da ako razmotrimo pre ekstremizma, da je to doista izuzetno pitanje, odnosno e, novac koji ulazi u Europsku uniju u svrhu financiranja škola ili socijalnog rada ili džamija ili raznih vjerskih organizacija. Hvala vam. Hvala. Nastavit ćemo raspravu u ovoj točki bez izvjestitelja, no on ima dobre suradnike. Imamo mi dobre suradnike ovdje u odboru koji će mu prenijeti sadržaj naše rasprave. Šteta je što eto, nema izvjestitelja jer sam ja e, sljedeći na redu. Evo nadam se da ćemo sutra o tome moći razgovarati i iza zatvorenih vrata. Evo ja ću se uključiti kronometar kako ne bih previše oduljio. Ja također želim zahvaliti izvjestitelju na ovom izvješću. Mi sada u Europi svjedočimo terorizmu i u našim gradovima, dakle ovo izvješće stiže pravovremeno, treba pratiti trag novca kojim se financira terorizam. Postoje neki eh, stavci na koje ću uložiti amandmane sve više sada prepoznajemo da dolazi do samoradikalizacije ili napada takvih buhova e, samotnika, da ih tako nazovem. I vidjeli smo recimo da se e, u ljude zaliječu vozilima u napučenim područjima. Imamo također napade primitivnim oružjem koje je lako izraditi ili nabaviti. Tako da bih htio da se i to spomene u izvješću i trebamo se prisjetiti činjenice da se trebamo osredotočiti na samu ideologiju i motivaciju terorista, a ne samo na financijske aspekte. Evo to mislim da treba dodati. I drugi element koji bih htio unijeti kroz amandmane je sljedeće. Kada radimo na ovakvim izvješćima i tu se želim nadovezati na ono što je rekao kolega Donžan, trebamo na vrlo opširan način opisati situaciju. Dakle, trebamo uključiti sve ekstremističke struje i trebamo razmotriti ne samo neposredne situacije nego i druge moguće radikalizirane elemente koji bi mogli počiniti terorističke napade u različitim scenarijima, tako da je bitno da dobijemo što širu sliku situacije. I na kraju ono što želim e, još dodati jest e, to da trebamo to holistički razmotriti. Dakle, u jednom amandmanu trebamo reći da E, imovina koja se zapljeni slijedom naših mjera se treba iskoristiti za financiranje programa koji su pokazali dobre rezultate u smislu deradikalizacije i sličnog. Dakle, da iskoristimo taj novac u dobre svrhe i za borbu protiv e, terorističkih namjera. Evo, e, prešao sam svoje zadano vrijeme samo za 30 sekundi, tako da ću sada dati riječ posljednjem govorniku u ovoj raspravi, gospodinu u ime FDD-a. E, hvala gospodine predsjedatelju. Ovo izvješće je svakako dobro polazište za proširenje rasprave o ovim e, temama, a također i za jačanje sredstava za borbu protiv e, terorizma kojima se služe naše institucije, naročito u trenutku kada se moramo baviti i stranim borcima. Dakle, trebamo na neki način smanjiti količinu vode u kojoj plivaju ti teroristi koji napadaju naše gradove i naše sugrađane. No, ja bih eh, posvetio više pozornosti i zatražio bih eh, više preciznosti u vezi sa određenim pitanjima. Prvo je takvo pitanje pitanje havale. To se neće riješiti sve dok eh, islamski centri i džamije u mnogim zemljama, uključujući moju zemlju, su mjesta koja nisu podvrgnuta strogim kontrolama. Tamo ne znamo što se naučava, što se predaje, jer e, naša policija nije to u stanju presresti niti razumjeti, a nije u stanju niti nadzirati tog novca. Trebamo početi od pretpostavke da E, su ti islamski centri ili džamije potencijalni centri prikupljanja novca kojim se financira terorizam, a ne od suprotne pretpostavke da to one nisu. U brojnim slučajevima, naročito kada džamijom e, upravljaju organizacije koje su bliske terorizmu, mislim da treba to uzeti zdravo za gotovo da je riječ o e, centrima koji podupiru ne samo financijski na druge načine ove terorističke organizacije, ali ono što je najozbiljnije jest e, nemogućnost nadzora nad financiranjem ne samo islamističkih nego i mafijaških organizacija koje upravljaju tržištem e, krijumčarenja ljudi. To je jedno neistraženo područje financiranja terorizma i to treba svakako više rasvijetliti. Evo, mislim e, da sam ovdje naveo dvije teme koje zasigurno zaslužuju da ih se rasjedli, a možda ćemo se vratiti na druge aspekte, počev e, od aspekta bitcoina i također od trgovine antikvarnim predmetima i umjetninama koje se vrlo mirno krijumčare paralelnim eh, mrežama preprodaje tih kulturnih dobara. U redu, hvala. Ovime zaključujemo popis govornika ovoj točki dnevnog reda. Evo, ja bih samo obavijestio kolege da je rok za podnošenje amandmana ponedjeljak 27. studenoga u 11 sati. Drugo e, razmatranje e, izvješća ćemo imati do 23. siječnja, a isprike. Dakle, glasovat ćemo u e, srijedu 23. 1. veljače. Evo, to je kalendar rada na izvješću. Zahvaljujem e, izvjestitelju u odsutnosti i svima koji su uzeli riječ. Preostala nam, je još samo jedna točka na dnevnom redu, a to je razmjena gledišta o Africi, izazovi mogućnosti za 21. stoljeće. I sada ćemo napraviti jednu kratku stanku od pet minuta da se naši govornici sjednu na svoja mjesta. Dakle, kolege, molim vas da ostanete na svojim mjestima i nastavit ćemo za pet minuta. Hvala So, dear colleagues, we resume, today's agenda um, with our e, Kolege, nastavljamo sa posljednjom točkom na dnevnom redu, a to je razmjena gledišta Afrika izazovi i mogućnosti za 21. stoljeće. Drago mi je što ovdje mogu pozdraviti naše isaknute goste. Kao što znate, ovaj tjedan je tjedan Afrike u Europskom parlamentu. To je inicijativa predsjednika Tajanija i to u oči petog sameta Afričke unije. Imamo niz događaja posvećenih Africi od sada pa do kraja tjedna. Želim naročito izdvojiti konferenciju na visokoj razini prema obnovljenom partnerstvu za Afriku koja će se održati 22. studenoga poslje podne. Jedan od okruglih stolova nas izravno zanima, budući da se bavi mirom i sigurnošću te demokracijom, dobrim upravljanjem i ljudskim pravima u Africi, odnosno na afričkom kontinentu. E, danas su s nama tri istaknuta govornika, dvojica su već pristigli, dakle započet ću s njima. To je gospodin Omu Agege, član Nigerijskog parlamenta, dobrodošli. I i tu je gospodin Ambrozi, regionalni direktor e, Međunarodne organizacije za migracije. Nadam se da će nam se uskoro priključiti i njegova ekscelencija e, Roger Knodo Dang, koji je predsjednik Panafričkog parlamenta. Želim također srdačno pozdraviti izaslanstva nigerijskog, tuniškog i marokanskog parlamenta koja su nam se pridružila. Hvala vam lijepa na današnjem dolasku. Današnji sastanak nam eh, daje mogućnost da eh, razgovaramo o obsežnjoj perspektivi za Afriku. Afrički kontinent eh, ima ogroman potencijal kada je riječ o gospodarskom razvoju, rastu i ljudskom razvoju, a znamo da se Afrika suočava sa velikim izazovima mir i sigurnost, e, demokracija, dobro upravljanje ljudska prava, o čemu će se također razgovarati na konferenciji na visokoj razini. Naravno, govorit će se i o migraciji, ne samo prema Europi, nego i unutar Afrike, jer je ta pojava jasan primjer e, potrebe da međunarodna zajednica poboljša suradnju sa zemljama Afrike, što naravno vredi i za Europsku uniju, a sve to u cilju iznalaženja globalnog i ustrojenog rješenja koje će potrajati i u budućnosti. Također želimo čuti danas afričku perspektivu o budućnosti kontinenta, predstojećim izazovima i o načinima na koje Europska unija može pridonijeti ovom procesu Želimo zajedno razmisliti o uspješnim politikama koje su do sada provedene i o ulozi koju međunarodna zajednica može odigrati u daljem razvoju Afrike. Dakle, bez daljnjeg ukljevanja daću prvo riječ senatoru Omo Agegeu. Hvala vam na tome što ste nas priključili. Evo, svakome ću dati po deset minuta. Izvolite, gospodine senatore. Hvala lijepa poštovani zastupnici Evropskog parlamenta, kolege iz Afrike, dame i gospodo. Ja sam Mevio Oma Agege, senator Republike Nigerije, potpredsjednik Senatskog odbora za transport cestovni. I danas sam ovdje umjesto senatora Šehu Senja iz odbora za a našeg parlamentarnog odbora. Vrlo sam sretan što možemo biti ovdje s vama tijekom ovog afričkog tjedna u Briselu. I hvala vam na mogućnosti da se obratim ovom skupu. Uvjeren sam da ću ovdje izgovoriti mišljenje mnogih u ovoj dvorani, jer mislim da ovaj forum zapravo nudi jednu od najboljih platformi za, za razrješenje i unapređenje svih odnosa među naša dva kontinenta i razrešenje svih eventualno nejasnoća. Jedno je sigurno da političke institucije kao što moraju jačati, posebno parlamenti i naravno tomu pomaže i međuparlamentarna suradnja. A to je ključ upravo da se ljudi povežu i na različiti načini života upoznaju. U vrijeme globalizacije Svijet se sve više otvara i tu su dolazi do različitih poveznica i interkulturalnih, ekonomskih, političkih i svekolikih. Parlamenti su naravno institucije koje najizravnije zastupaju interese ljudi i izrašavaju njihovu volju. I one najviše mogu učiniti upravo i na napretku društva ova tema Afrika, to su izazovi i mogućnosti za 21. stoljeće tema ove godine. Naravno, jedan glavni izazov za Afriku ostaje održivi razvoj. Po mom mišljenju, e, taj izazov veliki održivog razvoja se treba odraziti jer on djeluje na sve sektore društva, od zdravlja i edukacije do telekomunikacije, proizvodnje, poljoprivrede i svega. I sve te izazove Afrika se s njima suočava već desetljećima. Ali znamo da velika je želja za napretkom iskazana proteklih godina u Africi i na svim tim područjima. Međutim, nije se još uvijek učinilo mm, baš jako puno na tom putu. Da pa dio naših veliki dio broj politika naših se uopće ne, ne bavi onim ključnim uzrocima za današnje krize i jednostavno nemamo dovoljno ni prihvaćanja u javnosti za naše mjere i ideje i uglavnom se koriste klišeji poput ekonomske devastifikacije, i zatim poljoprivredna transformacija ili bolje upravljanje koje je potrebno i tako dalje. A da ne govorimo još i o drugim problemima koji Afriku muče kao što su migrantski tokovi. Kad se to sve uzme u obzir sa realnošću afričkih politika, postaje potpuno jasno zašto su razvojne politike i programi u Africi jednostavno nekonzistentni i nemaju jedan kontinuirani sadržaj. Dakle, održivi razvoj moguće je samo ako se kod planiranja planira na duge raz, druga razdoblja. Zbog toga mislim da su afrički izazovi u 21. stoljeću naravno jedan proces i preobrazbe vlasti, zatim postizanje konsenzusa u čitavom društvu o kritičnim pitanjima i iznalaženje i zapravo donošenje jednog pravog zakonskog okvira za rješavanje svih tih problema. Mm, naravno, afrička povijest će otkriti da je jako puno napravljeno od strane akademika, teorije, onih koji donose političke odluke, jer mi znamo da je sad već postoje su kritički mislioci su već jako puno pridonijeli. I tako da se i snage globalizacije su nas isto tako već dovele i objasnili nam da su objedinjavanje tržišta isto jedan od nužnih uvjeta za budući razvoj, sudjelovanja u svjetskoj globalizaciji. Mi se naravno to je i ključ za buduću konkurentnost Afrike na globalnim tržištima, a da istodobno i sačuva svoje tržišta. Dame i gospodo, ja bih se fokusirao na izazove i mogućnosti za tri institucionalna regionalna aranžmana u Africi. Kao što sam već prije rekao, ono što je potrebno da bi napredovali je ponovno stvorna rekombinirana e, kombinacija inovativnih puteva i alatke. Isto tako je od ključne važnosti i jačanje partnerskih odnosa Afrike, posebno s Evropskom unijom. Afrika i Evropska unija imaju vrlo jake veze koje još e, pritom imaju, naravno i postoje čitav niz bilateralnih ugovora ne samo između Afrike i Evropske unije, trgovinskih i sveobuhvatnih, nego i još i e, bilateralnih, a zatim regionalno partnerstvo jača, recimo zemlje Afrike, Kariba i Pacifičkog prostora i tako dalje u različitim regionalnim udrugama. Zatim, pitanje je naravno uvijek uvjeta ulaska na tržište izvoza i uvoza. Imamo posebno ekonomsku partnerski ugovor koji postoji u kojem sudjeluje većina afričkih država, uključujući moju zemlju Nigeriju, koji su potani ratificirani sa Europskom unijom. Naravno, ispunjanje tih ugovora jasno povećava udio Afrike u globalnim tržištima, ali s druge strane i povećava izazove koji se nameću Africi. Izgledi za razvoj, naravno, zbog tih raznih pritisaka, E, se smanjuju. Prema tome, što je bitno za afrička ekonomija? U ovom trenutku bih govorio o izazovima svim afričkim naporima da svoje regionalne napore etabliraju na svjetskim tržištima u 21. stoljeću. Kao što svi znamo, afrička ekonomija su uglavnom izvan proračunske. Zbog toga i naši nominalni prihodi izgledaju dosta loše i niske su. I jednostavno nema dovoljno komplementarnosti među našim ekonomskim sektorima. kao rezultat imamo jednu konkurentnost koja nije adekvatna našim potencijalima, niti je dovoljna za naš budući razvoj. I onda izvan siva ekonomija, izvan ekonomska, izvan proračunska, isto tako jako puno e, djeluje u Africi i na taj način umanjuje naše šanse za razvoj društva. U ovo zahtjeva ciljano i strateško planiranje i investiranje u sve ključne sektore u našim državama da bi se iz ovog izvukli naravno zahtjeva i da nacionalna i vanjska politika to poprati, ispuni svoj mandat i postigne Africi što je Evropska unija postigla u Europi, dakle da nam objedini naša fragmentirana tržišta u jedno sve afričko jedinstveno tržište. Kao što znamo, mi danas živimo u svijetu regija, a svaka regija se zapravo pokušava E, sklopiti svoje ugovore sa raznim globalnim partnerima. U slučaju Afrike bi trebalo donijeti, to donijeti kao rezultat ne samo partnerske ugovore sa Europskom unijom, nego i drugima u svijetu. A zatim trebalo bi to popratiti međunarodne financijske institucije kao Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka. Um, Afrika ima jedan, još uvijek se pregovara o jednom zajedničkom sveobuhvatnom ugovoru sa Europskom unijom, dubokom trgovinskom koji partnerskim odnosima koji još u fazi dovršavanja. I dozvolite da još naglasim, dok ti pregovori ne budu zaključeni, evropski napori na afričkom razvoju ostaće na zapravo mrtvoj točki. Svaki iskreno pre, preuzimanje obveze da se potiče razvoj Africi morat će biti isto tako vrlo senzitivan prema svim tradicijama koje vladaju, a osim toga će morati riješiti ovo veliki problem, a to je pristup tržištu za afričke države. Zatim, morat će to jasno popratiti i veće investicije. Postoji jedna činjenica za 21. stoljeće koja je neoboriva. Afrika zapravo predstavlja nove granice. Uz razvoj umjetnosti, znanosti i novih tehnologija Afrika postaje sve vidljivija na globalnoj sceni u svakom pogledu. I mislimo da su i velike šanse za brz povratak investicija, ROI, za sve zemlje koje sudjeluju su kao partneri u afričkom razvoju. Međutim, u 21. stoljeću jasno znamo da postoje i razle nasljeđa iz prošlosti gdje su afrički narod bio samo žrtvom ili svjedokom i to naravno taj dugovite prošlosti se i danas još plaćaju. Međutim, s druge strane imamo visoko motivirane narode koje i zemlje koje žele stupiti u ravnopravno partnerstvo u kojem bi situacija bila i za Europsku uniju i za Afriku jedna obostrane dobiti i koristi i naravno nadamo se i jako dobroj suradnji u budućnosti između naša dva kontinenta. Hvala lijepo, gospodine senatore, na vašem prezentaciji, vašem prikazu. A sada prelazimo gospodinu Danu koji je predstavnik pana, predsjednik Panafričkog parlamenta. Hvala vam što ste nam se pridružili. Vi ćete imati deset minuta za vaš govor, a onda prelazimo na trećeg govornika. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo, dame i gospodo, članovi protokola. Zadatak mi je da govorimo o izazovima i mogućnostima za Afriku u 21. stoljeću. Kao prvo bih vam htio zahvaliti na tome što ste organizirali ovaj sastanak. Iako nismo imali vrijeme da povijesno sagledamo sve odnose između Europske unije i Afrike, što bi nam dopustilo da vidimo u kojem smjeru ćemo htjeti e, krenuti sa tom novom dinamikom. Svijet se sada mijenja, a Europa i Afrika moraju razmisliti o načinu na koji će oblikovati svoje odnose. Kao što vjerojatno i znate, u Africi će doći do jako velikih promjena tijekom 21. stoljeća. Kao prvo imamo demografske promjene, Ujedini narodi predviđaju da će Afrika postati najmnogobrojniji kontinent do 2100. godine. Afrika će imati više od 40% svjetskog stanovništva u tom trenutku sa dakle, cijele planete. A istodobno će se Europa smanjiti od 2050 na dalje i svaki drugi mladi čovjek na svijetu će do 2100. biti Afrikanac. Imamo 72, imat ćemo 72 milijuna ljudi, e, mladih ljudi u Europi, a imat ćemo mnogo više na području Afrike, što znači da će doći do izazova vezno usvajanja mjesta, ali su tako i mogućnosti što se tiče radne snage, inovativne snage. Osim toga imamo i značajne promjene na u Afrike. Naime, u godina je većina stanovništva bila živjela na selu, a uskoro će to je za 30 godina najviše stanovnika živjeti u gradovima. Imamo sličan razvoj što se tiče urbanizacije u Africi i u Europi. 110 godina je Europi trebalo da dođe do tih stopa urbanizacije. A u Africi će za, za tu pomenu biti potrebno polovica stoljeća. I ta jako snažna urbanizacija dovodi do problema što se tiče infrastrukture, izgradnje stanovanja, obrazovnih struktura, zdravstvene njege, gospodarskog razvoja i radnih mjesta. Mogućnost planificiranja i oblikovanja gradova koji rastu prebrzo, to je taj izazov. Zatim e, veliki jaz između e, gradskog gospodarskog rasta i e, mogućnost javnih vlasti da upravljaju s tim rastom. Za posljedicu ćemo imati to da će doći do neslužbenog stanovanja i to područje neslužbenog stanovanja će se sve više širiti i onda ti stanovnici u tim dijelovima grada neće imati jednak pristup svim uslugama. Treći izazov tiče se upravo gospodarstva. Afričko gospodarstvo temelji se na svjetskom gospodarstvu. Veliko bogatstvo tog kontinenta do sada još nismo u potpunosti iskoristili. A kada ga iskorištavamo, onda to radimo na najosnovniji način i e, sirovine se ne obrađuju na terenu, te Afrika do sad ne stvara dodatno bogatstvo, zbog čega se ništa tamo živi u sromaštvu. Zbog toga će se u budućnosti raditi o tome da se dogodi taj prijenos tehnologije kako bi se transformirao gospodarski razvoj Europske unije, kako bi se dodatna vrijednost stvarala na terenu i kako bismo riješili problem sa nezaposlenošću zbog čega dolaze do masivnog egzodusa stanovništva e, iz ruralnih područja u gradove, ali isto tako i s područja Afrike u Europu. Zatim, sociopolitički kontekst, to je treći izazov, prije svega da kažem jedno upozorenje kada govorimo o Africi treba znati da se govori o kontinentu gdje imamo nezavisne države u političkom smislu koje postoje tek nešto više od 50 godina. Uzevši to u obzir, Afrika je dakle trenutno u jednoj jednoj fazi razvoja institucija, a često ju se analizira na jednak način i sa jednim kamalatima kao i starije države gdje je taj isti razvoj dugo trajao dok se došlo do, te, do tog stanja zrelosti, kad kad više od 100 godina. Socioekonomski razvoj tog kontinenta je sada stvarnost. Imali smo petrijanu centralizaciju moći na razini države, a sada vidimo da se otvara novo razdoblje koje je okarakterizirano tome da sve države sada se priklanjaju otvorenijim e, sustavima. E, I sada u političkoj sceni postoji i određena odgovornost. To je povezano sa procesom demokratizacije. Vidimo da je najveći dio krize upravo zbog e, izbornog procesa. Treba dakle decentralizirati moć i to se trenutno radi, te se lokalna vlast sve više nameće kao jedan strateški nivo za javno upravljanje. To se događa u nekoliko država. Isto tako se mjesto daje i civilnom društvu. Te su ti akteri sve važniji za razvoj društva. Vladavina prava se konsolidira i građanstvo se ojačava. Sociopolitički izazovi proizlaze iz toga što te države više ne mogu ispuniti obećanje u smislu pristupa modernom životu za sve, a to je na početku e, bio sasvim dio pakta između elite i stanovništva a kasnije se su se onda uvele i politike za e, gospodarsku prilagodbu. Prilagodili smo se kapitalu i svjetskom e, tržištu, ali to je dovelo do još većeg kontrasta između vladajućih i stanovništva. Do tog jaza još i više došlo u onim najudeljnim područjima, jer je ruralno stanovništvo doslovce se osjećalo um, u potpunosti napušteno od strane središnje vlasti. Stoga sada moramo imati regionalnu udruženost kako bismo se mogli boriti protiv e, efekata globalizacije to je nešto što i stanovništvo živi, jer stanovništvo loše proživljava tu balkanizaciju e, kontinenta i e, kad kad je onemogućeno slobodno kretanje ljudi i dobara na Africi. Zbog toga bismo se trebali integrirati i to se događa na, na najvišoj razini. Afrika je jedini kontinent na svijetu gdje se članice države vlada dva puta godišnje sastaju od 1963 ta kontinentalna suradnja među državama daje veliki legitimitet Afričkoj uniji. Ta legitimnost je utoliko i snažnija što Afrička unija 2016. i Kraljevinu Maroko uključuje u svoju skupinu, a to je glasnogovornik cijelog kontinenta i za druge regije te postaje sada glasom za međuna, u međunarodnim sporazumima. Čini mi se da razvoj Afrike ide u dobrom smjeru, iako kad, kad dolazi do napetosti i do kriza, ali taj kapacitet dijaloga i mogućnost da se integriraju države jako je bitno za sprečavanje sukoba i za to da se stvori e, jedno ozače mira na razini stanovništva kao i na razini država. Mi sanjamo u trenutku kada ćemo biti bogati s pojedinačnim iskustvama i kada ćemo zajedno konačno realizirati, to je shvatiti da Afriku treba tretirati kao cjelinu, unatoč tome što je ona vrlo raznolika. Jednako kao što se Europska unija smatra jednom, iako su države koje su sastavni dijelovi Europske unije vrlo različite. Zaključuju s time što bih htio reći da su se afričke države uključile i u e, panafrički parlament sa devizom jedna Afrika, jedan glas. Panafrički parlament predstavlja e, građane Afrike na svim e, međunarodnim i regionalnim razinama kada se odvijaju neki pregovori. Hvala vam na pažnji. Uh, um, Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Idemo na prvog govornika našeg panela danas. To je ravnatelj, regionalni ravnatelj Međunarodne organizacije za migracije i on, gospodin Ambrozi. I vi imate deset minuta. Hvala. I dobra večer svima vama. Hvala vam na ovoj mogućnosti koju ste nam ukazali da vam govorimo o izazovima i mogućnostima Afriku u ovom stoljeću. Mislim da je to rasprava koja dolazi baš u pravom trenutku jer je sljedećeg tjedna se organizira u Abidžanu sljedeći summit Evropske unije Afrike. I toga mislim da je ovo jako dobar trenutak, ali kad pogledamo koji su to izazovi s kojima se mi suočavamo i koje se mogućnosti pritom da u perspektivi otvaraju, ja ću pogledati na to i razmatrati to sve sa moje iz perspektive moje organizacije, Međunarodne organizacije za migraciju, naravno. Ali da prije tog počne malo sa kontekstom i najsvježijim, najrelevantnijim podacima koje su iznijeli ovdje prethodni govornici. Afrika je naravno jedan od, jedna od najnapučenijih e, kontinenata, drugi najnapučeniji trenutno na zemlji, sa otprilike 16% svjetske populacije na tom kontinentu, u Africi dakle. A osim toga je to kontinent koji e, ima najmlađu populaciju i ima najveću stopu rasta svog stanovništva u usporedbi sa drugim dijelovima svijeta. Ako to usporedite sa Europom, mi imamo upravo suprotnu situaciju, jedan od najstarijih kontinenata i to kontinent koji najmanje raste, ima najmanji prirast demografski. To je vrlo bitno, zato što svi razgovori o Africi, o, o pitanju mobilnosti, o migracijama, ta rasprava se vrlo često vodi vrlo jednostavno da kažemo nedovoljno precizno i nedovoljno odgovorno zapravo simplificira sve. I naravno to su, imamo jako puno negativnih predrasuda koje se zasnivaju, koje sudjeluju u toj raspravi, a zasnivaju se upravo na podacima koji nisu uopće konformi sa pravim stanjem na terenu. Kad pogledamo na Afriku, možemo vidjeti da je u relativnim uvjetima zadnjih 20 godina ostala manje više stabilnom i da nije nisu ti sukobi tako dramatično narasli kako mi to često ovdje čujemo. A kad pogledate ono što se obično opisuje kao glavnom zapravo brigom Europe s obzirom na migracije iz Afrike, onda čujemo milijuni Afrikanaca spremni su prijeći sredozemlje Mone i da bi došli u Europu. Mi ovdje govorimo, vrlo često imamo jedan javni diskurs koji tu se govori često o invaziji iz Afrike u Europi. I to naravno onda potiče prvu reakciju najčešće kod ljudi da se čovjek ogradi, obrani, zatvori od takvih migracija, takve invazije. A zapravo realnost je takva da kao prvo Afrikanci najviše migriraju unutar svog kontinenta, unutar Afrike. Drugo, mislim da treba diversificirati tokove migracije, ovisno o tome o kojem dijelu Afrike govorimo, subsaharskom ili sjeverna Afrika koja ima recimo nešto diversificiranije uzorke i da kažemo mustre po kojima se odvijaju migracije, naravno u Afričku uniju, ali, naravno u Evropsku uniju, ali dijelom i u SAD, ali čak i u Aziju. Zatim različite skupine koji idu, kreću u migracije, to su ljudi koji traže azil, zatim možda političkog progona, ali zatim ljudi koji jednostavno traže, su ekonomski migranti, zatim ljudi koji su žrtve trgovine ljudima, vrlo prisutne u naše doba, a zatim imamo različite motivacije koje tjeraju ljude da krenu u takav jedan migraciju zadnje što govorim, što treba tu navesti u tom kontekstu je činjenica da je Afrika trenutno kontinent koji je udomio najveći broj izbjeglica i unutarno raseljenih lica, unutar zemlje ili Afrika. Dakle, kad mi raspravljamo o tim pitanjima migracije u kontekstu odnosa Afrike i Evrops Evrope, onda naravno moramo biti svjesni tih mnogih krivih percepcija e, zbog kojih se vrlo često i donose krive političke odluke u kako bi se upravljalo migrantskim tokovima iz Afrike u Europsku uniju. I to zapravo već nas navodi na jednu misao koja je jako bitna, a to je da moramo uložiti puno više napora kako bi osigurali da se naše političke odluke zasnivaju doista na dokazima i čvrstim faktima, a ne toliko na krivim ili iskrivljenim percepcijama. Naravno. Evo, sad, s obzirom da vrijeme ističe, dajte da se fokusiramo na koristi koje vidimo u pravom upravljanju mobilnošću i migracijama, kao i na nekoliko brzih preporuka. Kao prvo, Europa je jako svjesna iz svoje vlastite povijesti da su migracije zapravo strategija za smanjenje siromaštva. A to je ujedno i strategija da se smanji pritisak na socijalni i ekonomski sustav neke države. A u nekim slučajevima i to zapravo strategija preživljavanja. Jer to je, Europa to jako dobro zna, jer to je prvo ono što se događalo u Europi Eh, nakon drugog svjetskog rata posebno je najsvježije, recimo posebno u SAD i Sjevernu Ameriku, ali i u Južnu Ameriku. Prema tome sad to zapravo niti generaciju, generaciju i pol nakon toga se razvija strategija da se smanji pritisak na naš vlastiti socijalne, vlastite socijalne i ekonomske strukture. To je inače prvi aspekt zapravo ako se pravilno upravlja tim migracijskim tokovima smanjenje pritiska i zatim povećanje i socijalnih i ekonomskih prilika, kako i šansi, kako za migrante, tako i za društvo koje ih prihvaća. Konkretno u ovom slučaju države Europske unije, zajednice Europske unije koji ih prihvaćaju. I to posebno u vremenu u kojem se Europa mora suočiti sa vrlo ozbiljnim umanjenjem, smanjenjem naše populacije. Evo, demografska situacija je prilično zabrinjavajuća i statistika pokazuje recimo da ćemo imati ogromne rupe na tržištu rada koje nećemo moći nikako popuniti i da trebamo radnu snagu za Europu i da u cilju vlastitog ekonomskog razvoja i boljitka naše situacije nam trebaju migracije i radna snaga. A migracije su isto važne kad govorimo o Africi kao strategija za smanjenje siromaštva u zajednicama i domaćinstvima. Dakle, onaj prihod kojeg afričke izbjeglice, migranti koji dođu u Europu i rade i zatim šalju natrag kućama svojim u Afriku su vrlo bitni upravo za zapravo u mnogim zemljama su i najvažniji prihod u stranoj valuti, mnogim zemljama Afrike, i tu apsolutno djeluju na smanjenje siromaštva. I stoga je jako bitno da u u tom našem razmatranju migracijama i uvijek razmatramo to u kontekstu on koristi koju imaju afričke zajednice i domaćinstva od novca kojeg zaradi neki migrant u Europskoj uniji. A recimo cijelo to pitanje te afričke dijaspore i koja recimo Europe i njihova potpora koju šalju svojim svojima doma u Africi je mm, neizostavna kako bi osigurala danje razvoj mnogih zajednica na tom afričkom kontinentu. I zatim postoji čitav niz drugih stvari koje ovdje valja iznijeti kad govorimo o europskoj politici prema migracijama iz Afrike. Prvo, sve zemlje su preuzele na međunarodnoj razini čitav niz obaveza koje treba ispuniti glede globalnog i opće preživljavanja rasta. Prvo, to su ciljevi održivog razvoja, naravno, koji se jasno održavaju na migracije. I tu je odluka da se maksimizira eh, zapravo korist isto iz migracija. To je nešto što na što su se obvezale čit, obvezao čitav svijet. A prošle godine u Njorku su se, dakle, sve članice UN-a, uključujući naravno Europsku uniju, obvezale na čitav niz načela koje će poštivati, a to je bolje upravljanje migranskim tokovima i maksimalno korištenje istih za jedan održivi razvoj. Naravno, mi moramo te obveze ispuniti i sve ono što, smo preuzeli to pogotovo i kad govorimo o internim dimenzijama migracija u Europi, moramo se pobrinuti da bilo što što se događa unutar naših zemalja interno ne ide i ne krši ono sve što smo na međunarodnoj razini se obvezali i zatim da to bude u apsolutno najboljem interesu onih država iz Afrike za koje je Evropska unija odlučila E, uspostaviti partnerske odnose. A ti partnerski odnosi znači da se istodobno interes jedne i druge strane zastupaju i brane. A osim toga to znači da se isključuje korištenje različitih poluga, da ne kažemo ucjena ili prevelike uvjetovanosti u bilo koje strane u daljnjim pregovorima. Zatim, kad govorimo o upravljanju migracijama, tu je tu se treba još napraviti dosta na upravo boljem upravljanju tim tokovima. Ja, parlament je, mislim, tu jednu vrlo važnu funkciju imao, jednu ulogu vrlo važnu, da zapravo se pobrine za bolju implementaciju instrumenta koje je Evropska unija dala za uspostavu jačih partnerstava sa afrikačkim državama, zasnovanih naravno na ravnopravnosti i na zajedničkim vizijama i zajedničkim ciljevima razvoja i budućnosti. A sada bih ovdje prekinula. i hvala vam lijepo. Hvala svim našim govornicima, a sada prelazimo na naše govornike iz Europskog parlamenta i počet ću sad sa gospodinom Galerom koji je ovdje ne samo kao zastupnik Europskog parlamenta, nego je zapravo voditelj našeg izaslanstva za veze Europskog parlamenta sa panafričkim parlamentom. Dakle, gospodine Galen, imate riječ. Attention, je vais parler en... Pažnja, ću na njemačkom. Kao prvo bih govorio kao voditelj delegacije za odnose sa panafričkim parlamentom i htio bih pozdraviti naše kolege iz Afrike, prije svega predsjednika Panafričkog parlamenta, kolegu Rožea Knodudanga. Drago mi je što ste vi ovdje i da imamo i veliku delegaciju iz Panafričkog parlamenta, ali i kolegu iz Nigerije, iz Maroka te i Tunisa. Oni su svi tu s nama. Mislim da to izražava kao prvo da smo zainteresirani za dijalog, ali kao drugo da mi kao Europski parlament s time izražavamo da su nam odnosi s Afrikom važni. Naš predsjednik Tajani nije tu, ali pozdravljam ga i zahvaljujem mu što je pokrenuo tu inicijativu za ovaj tjedan Afrike. Moramo biti iskreni. Pažnju koju ćemo usmjeriti na Afriku trebamo u Europi gledati kao na konstantnu borbu. Mnogo ljudi se zanima za Afriku i mnogo ljudi govori o tome koliko su ti odnosi važni, ali to moramo unijeti u sva područja politike i društva. Pažnju moramo usmjeriti na jug, jer je Afrika važan susjed, te su sudbine Europe i Afrike usko povezane. Moramo isto tako proširiti taj pogled, e, ne gledati samo na aktualne probleme. Mnogi ljudi, e, kada im se spomene u Europi i Afriku, prije svega misle na izbjegličku krizu, ali naravno da je to preusko. Imamo čitavu paletu zajedničkih odgovornosti i zbog toga je ispravno to što ćemo ovdje iskoristiti u priliku i što ćemo imati ovu razmjenu sa kolegama. Sljedeći tjedan imamo zajednički sastanak sa panafričkim parlamentom u Abidžanu. I to je isto tako znak koliko su nam ti odnosi važni. To je onda već četvrti preliminarni sastanak na vrhu kojeg mi kao parlamentarci održavamo prije nego što se e, odvije sastanak na vrhu između Europske unije i Afričke unije. I doista želim zahvaliti na toj dobroj suradnji i na tome što ćemo se posvetiti i svim onim važnim temama. A tema ulaganja u mlade je dakle tema koja bi trebala biti vodeća na sastanku na vrhu Abidžanu, a to je naravno tema gdje onda vrlo dobro možemo tu uključiti i sva ona druga pitanja. Jer mlada, mladost, mladi ljudi imaju najviše vremena pred sobom i zbog mladih i sa mladima moramo e, riješiti ta pitanja. Već ovdje u Briselu smo u predsjednjem tjednu, to kažem kolegama iz Afrike, održali ovdje kongres sa predstavnicima organizacija mladih iz Afrike i iz Europe koji su tu na tome mnogo radili, koji su izradili određene zahtjeve i koji će biti isto tako prisutni u Abidžanu. Te će jasno reći što e, mladi ljudi očekuju od onima koji donose, koje donose političke odluke. Ja bih se želio da ne samo prije tog sastanka na vrhu, već posebice nakon tog sastanka na vrhu, kao parlamentarni zastupnici koji pokušavaju pritiskati, kontrolirati izvršnu vlast i natjerati ih da ne samo daju te izjave sa sastanka na vrhu, već da onda nakon toga isto tako i provedu sve ono što su dogovorili. To je u našem zajedničkom interesu i to je naša zajednička zadaća kao parlamentarni zastupnici, te svi za to želim ne samo i nadalje podršku kolege iz Afrike, već isto tako mislim da bismo ovdje u Europi tu temu trebali stavljati u središte naših diskusija. Hvala vam što ste ovdje. Veselim se ovom i sljedećem tjednu e, i rasprava koju ćemo imati. Gospodin Panceri iz socijaldemokrata. Pa, govorit ću u ime predsjedništva odbora za ljudska prava. I ja sam e, često uvjeren da su važni odnosi između Europske unije i Afrike i da o njima treba izravno povesti računa. No, želim e, spomenuti neke poruke koje dolaze iz Afrike, odnosno iz Genije i Liberije i Zimbabwe, a to su poruke koje govore o kontinentu koji se želi opredijeliti istovremeno i za demokratsku budućnost, ali također i za budućnost koja se razlikuje od već iskušanih puteva, ali ne uspjeva u tome. Izbori u nekim zemljama pokazuju težinu te povijesti i također iskustava sa vojnom upravom i sa despotskom upravom. No, vi ovdje predstavljate put nove demokracije i novog vodstva koji se mora temeljiti na e, parlamentarnom ustroju, iako to zahtjeva mnogo napera. Mislim da tu igrate važnu ulogu i stoga je važno čuti i vaša stajališta o demokratskom putu kojim ovaj kontinent može i mora krenuti. Drugo, Komercijalna politika i trgovinski sporazumi su važni alati za e, poticanje razvoja i jačanje instrumenta suradnje. No kada govorimo o razvoju, ja ne mislim ovdje samo na poslovanje, nego pod time mislim i razvoj e, slobode, ljudskih prava i ljudske dimenzije. No tu mi se čini da nema spremnosti prihvatiti postavljanje uvjeta u tom smislu unutar trgovinskih sporazuma i tu bih rado čuo još jednom vaše mišljenje, naročito i s obzirom na nadolazeći tjedan u Africi. Također, s obzirom na neke nedemokratske odluke i nepoštivanje ljudskih prava, mislim da dolazi i do migracija. To je jedan od uzroka migracije, a Također, stereotipi u vezi sa migracijom i migrantima uništavaju europske politike, a migracijski proces eh, će u sljedećih 30 godina odrediti ono što mi očekujemo i zahtijevamo od eh, migracija. Većina tog stanovništva je u Africi, ali me brine ne to što bi to stanovništvo moglo doći u, u Europu, nego me brine stanje u kojem se ti imigranti nalaze u Africi. Posjetio sam e, logore u, u na granici između Kenije i Somalije i e, vidio sam e, strašne okolnosti koje tamo vladaju, kako se tamo krše ljudska prava. Zato vidimo da naši zajednički izazovi koje moramo i možemo prevladati zajedno e, trebaju nadići ove okvire i trebamo ojačati naše bilateralne odnose u kojima moramo u srž rasprava staviti upravo ova pitanja. Hvala. I onda gospodin Kastaldo ime Thank you very much. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Kao prvo želim pozdraviti uvažene paneliste, sve prijatelje i kolege iz Panafričkog parlamenta i iz, naših delegacija. Vidio sam delegaciju iz Alžira i Tunisa, iz dva zemlja koje sam ja posjetio kao zastupnik Europskog parlamenta u zadnjih četiri godine mog mandata na našim misijama. Uzvrši u obzir povijesni trenutak u odnosima između Europske unije i Afrike, jer naime prošlo je deset godina od kad je usvojena zajednička strategija između Europske unije i Afričke unije, te sada pripremamo peti sasak na vrhu, sada u studenom ove godine, i stoga bih htio postaviti nekoliko pitanja panelistima. Kako Mislim da će izgledati budućnost tih odnosa? Hoće li Europska unija preoblikovati na pravi način svoju strategiju prema Afriku? Po vašem mišljenju, kako bi se ta strategija trebala promijeniti što se tiče politika koje izražavamo, kako kritički gledate na to? Jer je već rečeno, a ja bih htio to naglasiti i ovim pitanjem, Naime, općenito vlada dojam da taj e, neki Marshallov plan za Afriku kojeg smo spomenuli prije mnogo godina u raspravama u ovom odboru i na plenarnoj sjednici, zvano vanjsko ulaganje kao i drugi instrumenti, poput Fonda za Afriku, po mom mišljenju više imaju kratkoročnu viziju kao e, neke tampon mjere da zadrže migrante na Africi, a ne da se dugoročno obračunamo sa konfliktima i siromašom koje vlada na afričkom kontinentu. I stoga me zanima što vi mislite o tim instrumentima Europske unije. Isto tako kao e, vodeći zastupnik za programe mladih, e, vjerujem da je dobro što su mladi glavna tema na sljedećem sastanku na vrhu i da bi to trebalo biti u samoj srži našeg pristupa prema Africi. Bio sam u Abidžanu prije nekoliko tjedana na e, sastanku za pripremu sastanka na vrhu na kojem su se sastali mladi i kada govorimo o tome, mislim da se tu radi o ključnim stvarima poput iskorjenjivanja terorizma, i tu moramo postići razvoj od ozdo prema gore u suradnji sa lokalnim zajednicama. No istodobno znam da su obrazovanje i razvoj najbolji način za prevenciju terorizma. U tom smislu, kako je suradnja Europske i Afričke unije do sad uključivala mlade? Što mislite o sudjelovanju mladih u našoj suradnji? kako možemo gledati tu učinkovitost suradnje. Vrlo nam je važno čuti to od vas, zato što naši planovi moraju biti sukladni stvarnosti. A kad kad napravimo tu pogrešku, jer izrađujemo planove, a ne saslušamo prije toga naše sugovornike na detaljan način. Stoga vam još jednom zahvaljujem što ste ovdje i nadajmo se da kao što sam već i mnogo rekao, će naši bilateralni odnosi održavati ambiciju Europske unije kao geopolitičkog aktera na tom kontinentu i da će nam, da će nam ta, ta slika iz tog zrcala svidjeti. Hvala. Hvala gospodine Castaldo, a sada otvaramo raspravu. Ukoliko se preostali zastupnici ili gosti iz Tunisa, Maroka, Nigerije žele javiti za riječ. Nažalost, ne znam vaša imena, ali ako podignete ruku, rado ću vam dati riječ. Izvolite, gospodin Dolevnu. Morate pritisnuti gumb na mikrofonu da bi se on uključio. Hvala. Ja sam Sanat Abdaj Gumel, dolazim e, iz Nigerijskog senata. Govorit ću o problemu migracije. Imamo tolike forume na koje smo raspravljali o problemu migracije uglavnom sa stajališta Afrike. No, nažalost, postoje neka pitanja kojima se moramo pozabaviti, a kojima se Europska unija ne bavi. Ovo je dobra prilika da to učinimo i da se Europski parlament počne baviti tim pitanjima. U Africi postoje četiri zemlje, odnosno statistički značajne zemlje. Nigerija, Zapadna Afrika, Južna Afrika, Istočna Afrika, Egipat u Sjevernoj Africi i Etiopija na rogu Afrike. to su najnapučenije zemlje na afričkom kontinentu. I nadamo se da će Europski parlament uvjeriti ostale institucije da tamo pripomognu u izgradnji potrebne infrastrukture upravo u ta četiri dijela Afrike. Na taj će način stanovništvo tih zemalja moći ostvariti dostojanstven život. Nadamo se da će Europska unija kroz ovaj parlament nastojati unijeti ravnotežu u gospodarstvo južnoafričkih zemalja. I onda će tamošnje stanovništvo ostati radije u Africi nego odlaziti u Europsku uniju i tamo tražiti bolji život. Isto tako, ako govorimo o Nigeriji, tamo treba osnovati industriju koja će ponuditi radna mjesta stanovništvu zapadnoafričke obale. Isto vrijedi i za Egipat. Tamo postoje razni izazovi, naročito po pitanju sigurnosti. Kao i u Sjevernoj Africi, općenito i na Bliskom istoku. Ako Europska unija pripomogne umirivanju situacije u tim regijama, onda će stanovništvo prestati odlaziti u europske zemlje. I tu postoji izazov siromaštva. Trebamo poboljšati gospodarsko stanje i otvoriti radna mjesta u tim regijama. Somalija i Eritreja, recimo tamošnje stanovništvo, neće biti zainteresirano za odlazak u Europu. Evo takvim djelovanjem e, bi Europski parlament e, mogao pokazati angažman i e, trebao bi potaknuti i ostale institucije na pružanje pomoći i na ovakve aktivnosti. Hvala vam lijepa. Hvala senatore. Vratit ću riječ našim govornicima, ali prije toga i ja imam nekoliko kratkih pitanja. Moje prvo pitanje odnosi se na dimenziju europskih politika. Imamo trgovinsku politiku, imamo ribarsenu i poljoprivrednu politiku. No ponekad mi se čini da te politike zapravo e, spriječavaju razvoj u nekim afričkim e, zemljama, možda tamo prodajemo po dampičkim cijenama ili spriječavamo otvaranje tržišta i u slučaju ribarstvene politike spominjalo se da provodimo previše agresivnu politiku na nekim e, afričkim obalama. Dakle, Htio bih e, pisati vas kao predstavnike Panafričkog e, parlamenta što mi kao Europska unija možemo učiniti kako bismo pomogli mladima da ostvare bolji život u vašim zemljama. Postavit ću još jedno pitanje, a ono se odnosi na ulogu žena u društvu. Govorim kao sretno oženjen čovjek e, i znam e, da je utjecaj e, žena vrlo dobar i za dom i za društvo i to je nešto što možemo poboljšati i u Europi i u Africi. Evo, pa bih vas zamolio da mi odgovorite na ova dva pitanja i hvala vam lijepa unaprijed. Dakle, učinit ćemo to obratnim redoslijedom. Ako nemate ništa protiv, dakle, započeo bih od vas. Hvala. Evo, samo nekoliko kratkih komentara o onome što je rečeno. Na početku osvrnut ću se na činjenicu da se većina afričkih migranata nalazi u Africi, a ne u Europi i to je uvaženi zastupnik e, izrazio kao razlog za zabrinutost. E, to je važno i to sam e, htio reći kada sam spomenuo da europsko-afričko partnerstvo po pitanju migracija mora biti stvarno partnerstvo. Mislim da sada vlada previše zabrinutosti u Europi i mišljenje da se trebamo obraniti od neke opasnosti koju donose migranti i migracijski tokovi prema Europi, a čini se da s druge strane zaboravljamo neke obveze koje su još važnije. Jedna od tih e, obveza je suradnja sa afričkim zemljama u upravljanju pitanjem e, kretanja stanovništva po kontinentu i izazovima koje to postavlja nekim zemljama, a također i problemima u vezi sa ljudskim pravima. Vidimo svakodnevno što se događa sa migrantima u Libiji. To su afrički migranti koji su žrtve zlostavljanja, a neka izvješća, nedavnije izvješća pokazuju da su oni prodani u roblje na tržištima robljem koje se pojavljuju u nekim dijelovima Afrike. To je e, i problem između ostalog i europskih institucija i europskih parlamenta, ne samo Europskog parlamenta. Dakle, njihov je zadatak zaštititi ljudska prava tih zlostavljanih ljudi. I to je element koji je, smatram, još nedovoljno prisutan u europskim politikama za migraciju. Trebamo se odmaknuti od obsesije brojkama, dakle brojkama onih koji pristižu, koje treba vratiti. Dakle, naši prioriteti ne smiju više biti brojke imigranata, nego prioritet mora biti i stanje i dobrobit migranata i lokalnog stanovništva, ne samo migranata, a ne njihov broj. Zatim, prepustit ću pitanje o budućnosti naših odnosa ostalim govornicima koji su daleko upućeni o to od mene, ali kada je riječ eh, o, migraciji, evo ovo je jedna od ključnih točaka. Dakle, ako želimo imati stvarno zajedničko upravljanje migracijskim tokovima između Afrike i Europe, moramo staviti ljudska prava, temeljna prava, dobrobit migranata i ljude općenito na prvo mjesto. I još e, jedan nesporazum e, koji treba razjasniti je sljedeći. Razvoj sam po sebi ne spriječava migracije. To se je pokazalo diljem svijeta i to dokazujemo i mi sami ovdje. Evo, ja sam e, inače iz jedne europske zemlje, a živim van nje već 29 godina razvoj ne sprečava migracije, ali ono što je još važnije, ne bi smio, nema razloga zašto bi se to dogodilo. Kada je riječ e, o ljudima koji putuju, stvar je u tome da e, će razvoj pridonijeti tome da e, ljudi putuju zbog toga što je to njihov odabir, a ne kao posljedica gladi ili nestabilnosti. Dakle, Odmaknimo se od te zamisli da ako omogućimo razvoj u Africi gdje je vlada velika stopa migracije, da ćemo spriječiti te priljeve migranata. Možda će doći do diversifikacije e, sastava tih e, tokova, ali nećemo ih u potpunosti spriječiti. Ako to budemo mislili, nećemo uspjeti. Kada je riječ e, o dosljednosti naših politika, spomenuli ste poljoprivredu i ribarstvo, ja bih tu dodao migraciju. Mislim da je to veliki izazov e, i tu Europski parlament treba odigrati ključnu ulogu u usmjeravanju tih politika. Evo, navešu jedan manji primjer. Govorilo se o rješavanju korinskih uzroga migracija, dakle planiraju se intervencije u nizu afričkih zemalja u cilju poboljšanja stanja u zajednicama kako ljudi ne bi morali odlaziti. Istovremeno, u te iste zemlje vraćamo migrante koji su ilegalno u Europi, ne razmišljajući o tome hoće li to imati negativan učinak na ono e, što pokušavamo učiniti u, u smislu rješavanja korijenskih uzroka. I sve dok bude postojala ta proturječnost, e, ta razlika između mjera koje poduzimamo na domaćem e, terenu unutar Afrike i mjera po pitanju migracije, imat ćemo i dalje nedosljedne i neusklađene politike koje će imati ozbiljne posljedice ne samo po migracijske tokove, e, ne samo po ljude, nego i po razvoj zemlje. Dakle, trebamo uskladiti interne potrebe sa našom politikom koju provodimo u smislu održavanja vanjskih odnosa i poticanja razvoja. I u tom kontekstu treba spomenuti još nešto. Europske zemlje članice e, su preuzele obvezu da ne uvjetuju razvojnu pomoć, a ipak neke odluke u okviru migracijske politike čine upravo to, odnosno predstavljaju razvoj kao poticaj koji je uvjetovan smanjenjem eh, migracijskih tokova. Dakle, uvjetuju se tu i neke druge stvari i tu nam treba daleko više dosljednosti. Hvala vam. Hvala. Prelazim na gospodina Kodadanga. Ispričavam se, prije sam eh, možda krivo izgovorio vaše emoje. Nadam se da ćete nam oprostiti. Dopustit ćete mi da vam zahvalim na prilici što sam vidjela da govorim kao predsjednik Panafričkog parlamenta koji zastupa cijeli Afrički kontinent. Kao prvo bih htio zahvaliti dragom prijatelju Mihaelu Galeru s kojemu pokušavamo riješiti jednu vrlo tešku situaciju u Srednjoj Africi, a to je slobodno kretanje ljudi i robe. Nakon našeg sastanka u Kolovu gdje on govorio, države Srednje Afrike su odlučile ukloniti carinske prepreke koje, su, koje postoje na toj subregiji i slobodno kretanje ljudi robe prije toga bio veliki problem. Sada je to za nas veliki uspjeh jer pomoć ovakve vrste suradnje možemo dakle pokazati da možemo pomoći Africi. Malo bih se htio vratiti na problem e, migracija. Današnja Afrika zna za dvije vrste migracija i to si ozbiljno moramo priznati kao pametni zastupnici. Imamo internu migraciju, dakle imamo klimatske migrante, Afrika pati od klimatskih promjena. Evo, uzmite za primjer Čad. Sa 2,5 milijuna e, kvadratnih kilometara, a danas se ta država značajno smanjila. Svi e, građani koji su živjeli u toj uvali koji je to je država bliska mom i meni, sviti, ljudi morali su se preseliti. A nesigurnost se onda tamo i nastanila sa fenomenom Boko Haram kao logičan nastavak toga. Mi pozivamo Europski parlament i Europsku uniju da europske države, a uvaženi Mihael je to rekao, mi imamo zajedničku povijest. Nećete se moći riješiti Afrike zemalja. Imamo zajedničkih veze i moramo zajedno pronaći rješenje za probleme iz Afrike. Zbog toga vas pozivamo da tražite, jer je hitno da se Pariški sporazum primjenjuje kako bi afričke države mogle imati koristi od kompenzacijskih fondova za klimatske promjene. Migracije, o tome govorimo, klimatske promjene, naša poljoprivreda. Ne možemo se više baviti u Africi danas poljoprivredom zato što više ne, ne kontroliramo godišnjim dobima i ne možemo im kontrolirati. Naša poljoprivreda nikad nije bila subvencionirana i stoga nismo na jednakoj razini kao europska poljoprivreda. Stoga mislim da je to hitno pitanje, to je apel kojeg vam upućujem. Vi ste bili u Bonijevu. Pariški sporazum je za nas bio sporazum nakon kojeg smo odahnuli. Konačno, nakon 20 nešto godina pregovora sklopili smo sporazum. Nakon Bona, nakon Pariza, sada smo krenuli sa Marakešom, počeli smo sa promjedbom. A za to vrijeme su klimatske promjene utjecale na naše stanovništvo i naše stanovništvo moralo emigrirati. Ne možemo govoriti o migracijama da ne govorimo i o današnjoj situaciji u Libiji. Ropstvo je stvar prošlosti, ali vidimo da se ljudska bića ljudi u Libiji prodaju za nižu cijenu od stoke. Ja uzgajam stoku i ne mogu dobiti tu cijenu za moju stoku. A tko je pokrenuo tu situaciju u Libiji? Vidimo da je Libija danas ne država. Tko kontrolira Libiju? Tko je tamo dovedio u situacije? Pa rekli smo si tamo je diktator, mojemo ga se riječiti, ali koje je naše današnje rješenje za Libiju? Zbog toga ja kažem da moramo govoriti o podijeli odgovornosti. Znamo što mi moramo poduzeti, ali vi morate potaknuti da se neki vaši čelnici ubrzaju, da naš kontinent ne ostane u toj situaciji u kojoj je danas. Što se tiče procesa demokratizacije, kolega je spomenuo pitanje, kažem, proces demokratizacije se odvijao jako brzo, uz određene uvjete. Mi nismo imali toliko vremena da naše stanovnike pripremimo na polarističku demokraciju. Pitanje se postavlja primjerice u Keniji, imamo tamo dva plemena koje se sukobljavaju. Jel možemo to e, zvati demokracijom? Oni međusobno jedno drugo, ubijaju. Nismo imali vremena da naše stanovnike obrazujemo, da oni budu polarističko pitačko tijelo a reći nam je morate biti demokratski. Onda smo se u to upustili i većina država u Africi danas imaju dvije, tri političke stranke bez ideologijama, a kada dođe do izbora svi znamo jako dobro da imamo u svim državama Afrike e, krize nakon izbora. Mi napredujemo, ne mogu reći da ne, i, i dalje nastavljamo obrazovati naše stanovnike. Što se tiče Zimbabve, ljudi su se borili za slobodu. Čuli smo ih. Danas se je njihov lider postao krhak, e, zubemena je došao po njega i vidimo da se na ulicama povećava e, nezadovoljstvo. Što se tiče naše situacije s Europskom unijom ja mislim da ono što mi očekamo od vas kao kolege je to da vršite pritisak. Danas radi o prijenosu tehnologije, želimo li to ili ne, da se sirovina obrađuje kod nas. Ne mogu prihvatiti. E, ja sam posjetao izbjegličke logore u Italiji. Postavio sam nekome pitanje u tim uvjetima u kojima se tamo nalazi, želiš li otići na te u Afriku? Ta osoba mi je rekla da, ali što ću tamo raditi? Kada da smo industrializirali Afriku, da možemo preobrađivati našu sirovinu, onda bismo imali dodatnu vrijednost i taj migracijski fenomen bi jenjavao. Jer, što, je, što su migracije? Migracije znači smrt. Ljudi znaju da na sedu zemlju mogu u moru se utopiti, ali misle o svojoj obitelji oni se upuštaju u to, ali znaju da je to putovanje bez povratka, a da imamo radna mjesta za naše mlade, onda bi situacija bila drugačija. Vi znate da e, kakva je situacija u Africi sa mladim ljudima, oni nam sada kucaju na vrata. Transformacija, industrializacija kontinenta, to je ono što nam je potrebno i E, prerada sirovine, integralna prerada sirovine, to je ono što nam je potrebno kako bismo imali dodatnu vrijednost. Što se tiče uloge žena, nemam više puno vremena, mi u Panafričkom parlamentu po našem statusu imamo žene visoko na našem programu, imamo posebno tijelo za ulogu žena i mladih djevojčica i o tome, na tome radimo. Ali kako da riješimo problem tih mladih ljudi ako im ne možemo nešto konkretno ponuditi za budućnost? Problem s migracijama će se i nadalje nastaviti postavljati i zbog toga ja upućam dva apela vama. Prvi apel. Moramo se odrediti cilj i prozvati ono što se danas službeno događa u Libiji, gdje se ljudi prodaju i cijeli svijet to gleda. Afrikanci to više ne zavređuju. I drugi apel, molim vas da učinite sve kako bi Afrika mogla napredovati i kako bi se mogao primijeniti Pariški sporazum. Zemlje Zapada su nam bliske i nešto bi se moglo učiniti s pomoću tih zemalja kako bi se ponovno pokrenuo dodatni razvoj tog kontinenta. Tu se moram zaustaviti, htjeo sam još e, dosta toga reći, ali moram dati riječ drugima. Mi smo solidarni, želimo podijeliti odgovornost drugima, ali prije svega govorimo o vama, jer treba ipak reći da se Europa izgradila zahvaljujući Africi. To je realnost i mi sada želimo da se Afrika razvija zahvaljujući Europi. Hvala vam. Hvala i završit ćemo sa senatorom e, Omu Agegeom. Hvala. Želim odgovoriti na pitanja e, zastupnika. Počet ću sa gospodinom Panserijem. Dakle, on je postavio pitanje u vezi sa demokratizacijom Afrike i sa poštivanjem sloboda i to je sagledao sa stajališta razvoja, naročito migracija. Evo, to ću smjestiti u kontekst e, ilegalne migracije, za razliku od legalne migracije. E, moj kolega e, je govorio o razvoju samom po sebi, o tome da razvoj nije čarobni štapić za rješavanje problema migracije. Mislim da je ta pretpostavka je istinita kada je riječ o legalnoj, ne nužno ilegalnoj e, imigraciji i to me dovodi do onoga što je rekao zastupnik Panceri. On je spomenuo stanje u Zimbabveu, u Keniji i nekim drugim afričkim zemljama gdje demokracija na vrlo krhkim temeljima, ali propustio je reći da te dvije zemlje zapravo ne predstavljaju ono što postoji na afričkom e, kontinentu kada je riječ o demokraciji. Naravno da možemo još e, više poboljšati situaciju, to nije uopće upitno, ali se slažem da Demokracija mora počivati na čvrstim temeljima i to nam je potrebno kako bismo stvorili povoljno okruženje za strana izravna ulaganja koja tražimo jer kada dođe do takvih ulaganja vjerujemo da će to smanjiti broj ilegalnih e, imigranata. Dakle, za ulagače ne samo europske agencije koji žele uložiti svoja sredstva vrijedi naravno pretpostavka da žele demokratsko okruženje i naravno da oni traže pravnu sigurnost i žele također i nepristrano pravosuđe koje će rješavati sporove, a iznad svega zaštititi njihova ulaganja. Jednom kada budemo uspjeli riješiti sve te izazove, a to možemo učiniti uz pomoć institucija poput Europske unije, onda ćemo pronaći pravi put. Hvala vam. Hvala lijepo na vašim reakcijama i odgovorima. Ovo je dakle jedan od ovih naših zapravo početaka Afričkog tjedna u Evropskom parlamentu i znam da će e, naši gosti imati još prilike tijekom ovog tjedna razgovarati, sastajati se sa drugim kolegama iz parlamenta. Mi ćemo čitav niz različitih zanimljivih panela i visokorangiranu konferenciju. A ja bih sad iskoristio još ovu priliku kao trenutno zapravo obnašam funkciju predsjednika ovog parlamenta, mijenjam ga, da zahvalim našim gostima na dolasku, da im zahvalim na angažmanu, a ja ću u toku tjedna, da kažemo, s na svih tih sastanaka i visoko rangirane konferencije pratiti sve zanimljive diskusije. time mi bi završili današnji sastanak u vanjsko-političkom odboru. Nastavljamo s radom sutra ujutro u 9 sati. E, na dnevnom redu je prvo glasanje. Prema tome donesite kolege svoje glasačke listiće i budite ovdje u 9 ujutro. Da, kako bi bili učinkoviti i e, veselim se našem nastavku rada sutra ujutro. Time smo to završili današnji dnevni red i uživajte u slobodnoj večeri.